sada to spratit ću koliko ćemo uspjeti napredovati sa našim raspravom pa ćemo vam onda dati točno vrijeme za glasovanje u kvestoru. Želim pozdraviti e, trenutnog e, grčkog zastupnika predsjedavanja gospodina Samarasa i odmah ću vam i predati riječ. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici, predsjedniče, kao prvo bih vam htio čestitati na vašem eh, ponovnom izboru kao predsjednik Europskog parlamenta, no isto tako moram eh, reći eh, da ste bili vrlo borbeni, da ste bili vrlo uvjerljivi kada ste govorili o Ujedinjenoj Europi Isto tako imam priliku srdečno zahvaliti gospodinu Barozu koji je također ovdje prisutan za to da je europski ideal uvijek branio. On je kao predsjednik Europske komisije e, uspio zabilježiti dosta uspjeha. Veselim se, dragi prijatelji, što imam priliku biti ovdje danas u Europskom parlamentu sa ugovorom iz Lisabonom i sa novim načinom na kojim se provode izbori. Ste se vi pobinuli za to da Jean-Claude Juncker bude špicen kandidat za mjesto predsjednika Europske komisije. On je sada predložen na tu funkciju. To je osoba koja ima izvrsne kompetencije, koja ima mnogo iskustva što se tiče eh, Europske unije. Ovo mjesto je za mene vrlo važno, vrlo diljivo jer ja sam bio zastupnik Europskog parlamenta u ovom domu. Ja sam eh, sjedio na jednom od ovih mjesta gdje vi sjedite i to točno prije deset godina. Zalagao sam se za jednake ideale, za zajednički put e, država Europe i mnogo od onoga što se danas smatra samo po sebi razumljivo je tada bilo za većinu nas nezamislivo. Jer je europski projekt živ, on, on ima nedostatke, ima slabosti, no on i dalje neumano napreduje. Neumano napreduje i često se može čak i reći da imamo jednu vrlo zavidnu brzinu. To se može već utvrditi na temelju činjenice da kada s jednom određenom distancom promatramo stvari, da onda doista možemo vidjeti da smo zabilježili velike uspjehe u proteklih nekoliko desetljeća. Tijekom jednog naraštaja je postala stvarnost ono što mnogi još prije nekoliko desetljeća uopće ne bi smatrali mogućim, niti su to očekivali. To znači da danas imamo posebnu dinamiku i da vas danas e, ovdje želim sve isto tako pozdraviti, prije svega nove zastupnike kojima želim sve najbolje u budućem radu. Danas sam došla ovdje kako bih vam predstavio rezultate grčkog predsjedavanja i stoga bih sada prešao na engleski jezik ako mi dopustite. Prioriteti šestomjesečnog grčkog predsjedavanja su bili sljedeći. Kao prvo da se uklone slabosti e, koju je pokazala gospodarska kriza u europskoj strukturi, da se ojača ekonomska i monetarna unija i e, SRM i dovršetak SRM-a je bio jedan od ciljeva sa e, međuvladnim dogovorom o ESF-om to su glavni koraci koji su potrebni za dovršetak bankovne unije. Naša monetarna unija je sada mnogo bolje opremljena e, kako bi izbjegla buduće krize, bolje je opremljena kako bi se s njima suočila ako do njih dođe. Zatim što se tiče zapošljavanja i gospodarskog rasta. Odobravanje paketa o vlastitim izvorima sredstava će osigurati e, pravovremeno i kontinuirano financiranje europskih politika, usvajanje zakonodavstva, u okviru e, jedinstvenog akta o unutarnjem tržištu, broj 1 i broj 2, je nadalje poboljšalo konkurentnost. Ono olakšava i čuva gospodarske aktivnosti naših građana i naših poduzeća. Samo bih ovom prilikom spomenuo uredbu o elektroničnom poslovanju, elektroničkoj trgovini, direktivu o odaslanim radnicima i isto tako otkrivanje nefinancijskih informacija eh, poduzeća, što je vrlo bitno ako se hoćemo boriti protiv eh, izbjegavanja poreza. Nadalje, postigli smo dogovor o sudjelovanju Unije u eh, povećanju kapitala Europske investicijske banke, što znači da time osiguravamo bolje financiranje i kreditiranje realnog gospodarstva, prije svega onog najvažnijeg dijela, to su mala i srednja poduzeća. Također smo završili važna, važna ulagačka pitanja, imali smo i e, dovršetke naših politika na području infrastrukture i telekomunikacije. Što se tiče boljeg financiranja, boljeg pristupa tržištu za sve, e, tu imamo e, isto tako i mjere vezane uz bolju likvidnost za mala i srednja poduzeća, bolje prekogranično poslovanje, sve su to aspekti jedne stvari, dakle više integracije i isto tako i veća konkurentnost. Drugim riječima, bolje šanse za zapošljavanje, za prosperitet, za gospodarski rast. Posebice u trenutku kada imamo visoku stopu nezaposlenosti koja prijeti koji e, socijalnoj koheziji u mnogim našim državama članica. Kao treće, upravljanje granicama i imigracijom. To predstavlja veliki izazov ne samo za jug Europske unije, već dapače za cijelu Europsku uniju sa daleko sežnim posljedicama na gospodarski rast i na socijalnu koheziju. Tu smo postigli važno, važne uspjehe, na primjer revizija popisa država kojima je potrebna viza kako bi njihovi građani ušli u Europsku uniju. To dopušta građanima iz 23 zemlje da putuju bez vize u Europsku uniju. Isto tako i usvajanje direktive o uvjetima boravka e, i prihvata građana iz trećih država u okviru e, odaslanja unutar pojedinih e, tvrtaka i poduzeća. Veliki uspjeh smo postigli isto tako što se tiče usvajanja smjernica post Štokholm. Tu smo se usredotočili na provedbu načela solidarnosti, što se tiče azila, što se tiče migracije i upravljanje granicama. Zatim isto tako povezanost između migracije i unutarnje politike Europske unije, dakle tu mislim na suradnju sa trećim državama, više za više i načelo više za više, e, učinkovit e, ponovni prihvat i također učinkovit unutarnji sigurnosni okvir. Zatim kao četvrto horizontalna sistematika grčkog predsjedavanja je bila ta da se redefinira i da se ponovno pokrete, pokrene europska pomorska politika u mnogim aspektima, uključujući i sigurnost, rast i energetika. Ključna komponenta je tu e, europska e, pomorska sigurnosna strategija. Dragi kolege, ovo je prvi put da Europska unija usvaja strategiju koja je holistička, koja pokriva više područja koje će služiti tome da se bolje zaštite e, ekonomski i sigurnosni e, ciljevi Europske unije i država članica kojih se to posebice tiče. Ono definira strateške ciljeve i prijetnje na globalnoj pomorskoj sceni. Strategija promiče europske vrijednosti i europska načela, vladavinu prava, demokraciju, poštivanje ljudskih prava, energetska učinkovitost i sigurnost opskrbe te e, pristup na temelju pravila što se tiče pomorske sigurnosti kao što se i održava u UN-ovom međunarodnom pravu veznom uz more. Na institucionalnoj razini usvajanje uredbe o financiranju i statutu političkih stranaka i zaklada, to je također e, nešto što je bitno za to da možemo predstavljati demokraciju diljem Europske unije pomoću političkih stranaka i ja čestitam Europskom parlamentu na tome što su to izglasali. Posebnu pažnju smo također posvetili pitanju proširenja Obnovili smo e, bitne ciljeve Europske unije i potvrdili smo angažmane određenih država e, koje trebaju ispuniti kriterije proširenja. Prije nekoliko tjedana smo Albaniji dodijelili statut zemlje kandidatkinje, a prije nekoliko mjeseci smo započeli pregovore sa Srbijom. Što se tiče Turske, u okviru e, vijeća o pridruživanju između Europske unije i Turske se naglasilo da sve ovisi o tome da Turska ispuni svoje obveze vezane uz pitanje Cipra. Sve u svemu grčko predsjedavanje je zaključilo 67 zakonodavnih dokumenata i pokrenulo je i dalje 50 zakonodavnih inicijativa gdje smo ostvarili konsenzus između komisije i vijeća. To je učinjeno u roku od četiri mjeseca umjesto uobičajenog travanja predsjedano šest mjeseci zbog europskih izbora. Mi smo to učinili sa minimalnim proračunom, od kojeg se je, smo zapravo na posljedku potrošili samo 40%. Sada smo na zadovoljni i sretni što će sljedeće talijansko predsjedamo nastaviti s ovim postupkom što će ostvariti napredak sa ovim zakonodavnim dokumentima i sa inicijativama. I nadam se da će doista nadmašiti sva očekivanja kako bi se godina 2014 od svih e, doživjela kao vrlo uspješna godina, sredozemna godina, godina s Mediterana. A, dame i gospodo, posljednje tri godine moja je država članica bila na velikom iskušenju, pa i cijela Europska unija. Neki su predviđali čak i izlazak Grčke, takozvani Grexit, e, izlazak Grčke iz eurozone. Neki su predviđali da se neće održati zajednička valuta. Pokazali smo da su u krivu. Europska unija funkcionira, ona ima probleme, ali ima isto tako i alate kojima može riješiti te probleme. Dokazali smo građanima da možemo surađivati, da možemo izraditi zajedničku budućnost. Naravno u razdoblju e, prosperiteta, ali isto tako u dobima iskušenja, u vrlo teškim trenucima krize. Dokazali smo da građani mogu promijeniti Europsku uniju kako bi ju učinila, učinili boljom i konkurentnijom, da mogu zatražiti promjenu na učinkovit način u Uniji, da mogu zatražiti sigurniju Uniju sa konkurentnim gospodarstvima i sa stabilnim demokracijama. Na proteklim europskim izborima europski građani nisu glasali protiv Unije. Da, pa oni su glasovali za višu, više Europe, za bolju Europu. Mislim da smo već počeli ostvarivati rezultate s tim u vezi, iako nam još predstoji dug put. No moramo učiniti više od toga. Moramo približiti Europsku uniju više samom srcu naših građana, dokazati im da Europska unija nije samo niz birokratskih postupaka koje nitko ne može pratiti. Radi se o zajedničkim očekivanja, zajedničkim idejama koje svi dijelimo i koje svi mogu odmah shvatiti. Samo prije sto godina započeo je na ovom području devastirajući rat. To je razdoblje bilo strašno, ali nije bilo najgore. Naši narodi su uvijek iznova patili e, iz jedne tragedije u drugu tijekom desetljeća. Sada je Europska unija najujedinjenija ikad, najdemokratičnija ikad, najstabilnija e, ikad e, u proteklih nekoliko desetljeća. Ipak građane treba inspirirati Europska unija i njena budućnost. Oni ju moraju osjećati jače. Mislim da je to naš glavni prioritet ovdje u ovom domu u Europskom parlamentu da približimo Europsku uniju našim građanima. Jer vi, kao zastupnici Europskog parlamenta, predstavljate doista samo srž, samo srce naše unije. Hvala vam. herr Hvala vam gospodine predsjednik vlade. Sljedeći je u ime Europske komisije gospodin Baros, izvolite. Gospodine predsjedniče, premijeru Samaras, dame i gospodo. Kraj helenskog predsjedavanja označava kraj jednog parlamentarnog mandata i početak novog. Dakle, odvija se u vrlo specifičnoj situaciji. Osim toga, prošli je mjesec se poklopio s početkom izlaska Hrvatska iz duboke krize najdublje koju je Europska unija imala od kad je nastala Europska zajednica 50. godina. Sada smo krenuli putem oporavka, ali pred nama je još dalek put. Mislim da je važno što upravo u ovom trenutku zemlja poput Grčke koja je najviše bila pogođena, odnosno među zemljama koje su najviše bile pogođene krizom, da je pokazala predanost Europi i spremnost ne samo da odgovori na izazove kod kuće, već i da konstruktivno doprinose europskom programu. Stoga želim se osobno zahvaliti e, premijeru Samarasu zbog načina na koji je njegov vrlo sposoban tim obavio svoje dužnosti e, u predvođenju vijeća u ovim teškim vremenama e, Grčko predsjedništvo je u mnogim dosjejima uložilo veliki napor da učini ono što je potrebno i da doprinese ostvarenju brojnih ideja unatoč vrlo kratkih rokova zbog izbora za Europski parlament. Premijer Samaras je već mnoge od tih dosjea spomenuo pa ih neću ponavljati, već ću se usredotočiti na velika dostignuća koja se odnose na gospodarsku situaciju e, povjerenje u gospodarstvu u Europi se poboljšalo. Predviđa se da će rast biti 1,6% ove godine i da će se povećati na 2% do 2015 e, povećale su se investicije, e, naš zajednički dug Eh, je sada po prvi puta izašao eh, iz područja od 3% od početka krize. Eh, sada je šest zemalja izašlo iz postupka prekomjernog deficita što je dovelo taj broj 11, a to je manje od 24 zemlje koje su imale prekomjerni deficit u 2011. godini. Vjerujem da to pokazuje napredak. Tijekom posljednjeg mjeseca i nakon nakon uspješnog izlaska iz e, postupka Irske i uspješnog provedbe programa u Španjolskoj za banke, Portugal je izašao iz programa financijske pomoći i to vrlo uspješno. Situacija u Grčkoj i na Cipru se stabilizirala i postoje e, stvarni znakovi poboljšanja e, jer su ispravljene jako važne neuravnoteženosti. Svi znamo da je taj proces bio bolan, premijer Samaras i njegova vlada to jako dobro znaju, ali nakon tih teških i potrebnih reformi u Grčkoj se i dalje smanjio deficit, a predviđeni rast također. E, ispravljene su e, povijesne neuravnoteženosti i poboljšava se e, konkurentnost. Unatoč mnogih zlogukih proroka, Grčka je postala e, lojalan član eurozone. Znam da sam nedavno ja morao raspravljati o tim pitanjima, ne samo s brojnima unutar Europske unije, već i nekima izvan, koji su predviđali izlazak Grčke, propast eura, pa čak i raspod, raspad e, eurozone. E, oni su svi imali krivo Nitko ne niječe da je oporavak još uvijek krhak i neravimjeran. Rast je malen ali mislim da je najveći izazov e, s kojim se suočavamo e, otvaranje novih radnih mjesta. Ne možemo si priuštiti izgubljenu generaciju. Stoga moramo ubrzati e, posao koji sad predstoji vijeću i parlamentu. Sada je moguće napredovati više u tom smjeru upravo zbog toga što su e, jako važne stvari učinjene tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Nešto od toga je bilo nezamislivo prije sedam godina. Da ste pitali analitičare u Europe i izvan Europe je li moguće samo prije dvije ili tri godine imati bankovnu uniju e, imati e, ovlasti Europske središnje banke nad e, nacionalnim bankama, ljudi bi rekli da je to nerealno. Sjećam se kad je komisija 2012. predložila bankovnu uniju, kad sam izrekao te riječi, mnogi su smatrali da je to nerealno, nisu prihvaćali taj izraz. E, rekli su mi pa možeš govoriti o financijskoj stabilnosti, ali ne o bankovnoj uniji. A evo sad smo ostvarili bankovnu uniju. Sad Sada imamo sporazum o jedinstvenom nadzornom mehanizmu i o jedinstvenom e, e, fondu za rješavanje. To je bio signal tržištima i našim građanima da je gospodarska i monetarna unija nešto e, što će se zadržati i što će se dovršiti vrlo važne uredbe kojima se uređuje tržište će pojačati stabilnost e, i doprinijeti oporavku gospodarstva jer bez stabilnosti ne možemo očekivati rast da nismo radili na stabilnosti ne bismo sad mogli razmišljati kao što to radimo o načinima da potaknemo rast na europskoj razini još jedno važno pitanje europski semestar sada imamo četvrti europski semestar semestar. E, on nas je e, doveo e, dalje na putu gospodarske koordinacije i sa preporukama za pojedine zemlje koje su dogovorene na vijeću prošli tjedan i to jednoglasno što kažem jer ponekad se smatra da se na razini vijeća zaboravlja ono što je dogovoreno da kažu da su se drugi to dogovorili ne ja ponavljam da su jednoglasno e, donesene e, preporuke za pojedine zemlje koje povezuju e, sjever, jug, istok i zapad i to također pokazuje znatan napredak jer sada zemlje prelaze iz krize prema perspektivi reformi i napretka. Ovo je bilo nezamislivo prije nekoliko godina. Da ste prije nekoliko koliko godina pitali hoće li Europska komisija jednog dana imati ovlasti e, razmotriti nacionalne proračune prije nego što se donesu, rekli biste da je to nemoguće, ali to sad ne samo da je moguće, već je to i naša obveza. Zašto? Zbog krize koja je pokazala koliko smo međuovisni. E, Europski semestar je postao ustaljena točka u europskom kalendaru. Sada imamo mjesto gdje možemo voditi e, stvarnu raspravu o gospodarskoj politici o tome što se događa u svakoj zemlji članici i ja želim čestitati ovom domu i nacionalnim e, parlamentima e, što su uspjeli se dogovoriti o tim preporukama unutar zadanih rokova i dovršiti sustav upravljanja potpuno je pogrešna ideja koja je popularna u nekim zemljama da je to nešto što nameće Brisel, što Europska komisija nameće, ali to nije način na koji to funkcionira. Europska e, komisija ima ulogu davanja inicijativu, ona potiče i pokreće e, postupak, ona je također ona koja provjerava jesu li se preporuke e, provele na nacionalnoj razini ili nisu, ali ponavljam da su te odluke donijeli ministri financija i premijeri svih naših država zato vas molim da prestanemo kriviti Brisel za odluke koje donose same vlade. Nadam se da će one imati hrabrosti stajati iza odluka koje su kolektivno donijele. Sada se moramo usredotočiti na predođbu. Ne, moramo, ne smijemo biti samo zadovoljni i počivati na lovorikama. Još puno trebamo učiniti. Moramo se boriti za radna mjesta protiv e, siromaštva e, i isključivanja E, moramo raditi na e, konkurentnosti na socijalnim pitanjima e, to je ono što se najvažnije dogodilo tijekom posljednjih šest mjeseci proces europskog semestra i dovršenje bankovne unije no postoje brojna druga područja gdje moramo ubrzano raditi i vjerujem da će talijansko predsjedništvo imati puno posla treba se više usredotočiti na borbu protiv nezaposlenosti mladih isto tako trebamo vidjeti što možemo učiniti da bismo bolje iskoristili e, proračun od trilijun eura. Kad neki govore o novom Maršalovom planu za Europu, pa mi imamo nešto što je puno veće od Maršalovog plana. Imamo proračun za sljedećih sedam godina koji ako se njime bude na pravi način upravljano može puno pomoći kada je riječ o ulaganjima jer neke zemlje ne mogu to same učiniti zbog fiskalne situacije. Riječ je i o učinkovitosti i zato mi je bilo jako drago kad sam vidio rezultate zadnjeg, e, zadnjeg Europskog vijeća e, o programu REFIT o prikladnosti zakonodavstva. Mi smo e, smanjili količinu zakonodavstva koje nije bilo korisno povukli smo 53 dodatnih prijedloga e, tako da smo od 2006. povukli 293 prijedloga to su brojke koje se nikad ne objavljuju javno, nikad se o njima ne govori. Stalno se govori o birokraciji u Briselu. Reći ću vam eh, da sve vlade rade isto što mi radimo na razini Europske unije, da umanje administrativno opterećenje, imali bismo puno eh, lakšu situaciju za naše građane i male i srednja poduzeća. 80% europskog proračuna e, u, u, u upravlja, njime upravljaju same zemlje članice. Mislim da države članice mogu i trebaju stvoriti okruženje koje pogoduje rastu e, da smanje birokraciju a to je odgovornost i ovog parlamenta i komisije i vijeća također e, za vrijeme semestra smo govorili i o drugim važnim pitanjima neću ponoviti ono što je rečeno o važnom području e, pravda, pravde i sigurnosti a to je pitanje i slobode a to je pitanje pitanje migracije. E, to je bilo razdoblje kada smo proslavili deset godina nakon velikog proširenja 2004. godine. Nemojmo zaboraviti da 2004. godine kada je moja prva komisija e, preuzela dužnost e, bilo nas je samo 15 država, sada nas je 28. Gotovo smo udvostručili članstvo. To je jedno od najvećih postignuća u europskoj povijesti da smo na taj način objedinili ovaj kontinent. E, upravo zato trebamo pamtiti i 2014. godinu jer je to 25. objetnica e, pada e, željezne zavjese, 70. objetnica dana D i 100. stota, dakle mi slavimo ponovno ujedinjenje Europe. Imamo 28 država članica, bogatije i manje bogate, veće i manje, središnje i periferne, one na sjeveru, istoku, zapadu i jugu. Sve te zemlje članice su ojačale i gospodarski i politički i demokratski. Latvija će preuzeti predsjedništvo 2015. godine i uspješno se pridružiti eurozoni na početku godinu. Litva će postati 19 država članica u eurozoni početkom 2015. godine. To je zemlja čije bogatstvo se povećalo od 35% prosjeka BDP u Europi na 70%. E, kako ljudi još uvijek mogu negativno govoriti o proširenju i ujedinjenju Europe? Kako ne mogu shvatiti e, taj veliki stroj konvergencije e, koji stvara šanse Europska e, e, unija radi za zemlje članice, ali širi stabilnost i u svom susjedstvu. Ja doista vjerujem da će Europa ostati otvorena uglavnom za zapadni Balkan. Bila bi velika pogreška da zbog trenutnih poteškoća Europa kaže da će zatvoriti svoje granice. Imamo specifičnih izazova, da, sloboda kretanja je sveto načelo. Moramo se boriti protiv zloporabe e, tog prava, sloboda kretanja, ali bila bi velika pogreška da Europa zatvori svoje granice. Nedavno sam posjetio Srbiju i Albaniju i vidio sam koliko su te zemlje napredovale i e, kao što su i neke druge i bilo bi zbilja neodgovorno ako tim zemljama oduzmemo nadu da ako udovolje svim uvjetima e, gospodarskim i e, demokratskim da se mogu pridružiti Europskoj uniji. Dakle ovo je bilo vrlo teško predsjedništvo, vremena su bila teška. Premijer Samari je e, pokazao da ima iskustvo, da je sposoban. E, Grčka ima snažne nacionalne tradicije koje smo osjetili i za vrijeme ovog predsjedništva, a možemo ih opisati sa tri grčke riječi koje naglašavaju naš europski pristup u 21. stoljeću Logoš, dakle raditi ono što je racionalno i ispravno. Patoš, e, saslušati sve strane, razumjeti potrebe naših građana, onih koji najviše trpe. I etos, zadržati europske vrijednosti, slobode, pravde i solidarnosti. Zahvaljujem na grčkom predsjedništvu i zahvaljujem vam na vašoj pozornosti. Hvala vam lijepo gospodine Barroso. Prije nego sada otvorim raspravu, s našim dnevnim redom smo sada otprilike u 35 do 40 minutnom zakašnjenju. Stoga nećemo glasovati o kvestorima u 12.30 već u 13 sati. Bio bih zahvalan kada bismo to mogli naznačiti na ekranima za sve one koji nas e, slušaju izvana. Dakle, još jednom, glasovanje kvestora nećemo održati kao što je najavljeno u 12.30, već u 13 sati. Ukoliko prije završimo s raspravom, onda to možemo pomaknuti, ali za sada neka ostane 13 sati. Prelazimo sada na raspravu. Kao prvo u ime europskih pučana riječ predajem gospodinu Kefalogijanisu. Izvolite. dobro Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine predsjedniče, Europa otkad je osnovana uvijek ide dva koraka naprijed, a onda korak natrag. Ali ipak još uvijek nam preostaje dakle jedan korak, jednim smo korakom e, u plusu kako bismo mogli promicati solidarnost, e, pravdu i slobodu. Mislim da smo ovaj pravac zadržali u vrlo teškim uvjetima. E, tijekom grčkog predsjedništva usvojena je uredba koja se odnosi na jedinstveni sanacijski mehanizam, promicalo se zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, među ostalim usvajanjem propisa o fakturiranju, javnoj nabavi, te isto tako usvajanjem propisa kojima se borimo protiv porezne utaje. U području imigracije donesene su direktive koje se bave pitanjima pristupa trećim zemljama te direktiva o Frontexu. Ono što je premijer rekao sasvim je točno. U samo četiri mjeseca grčko predsjedništvo uspjelo je privesti kraju 67 zakonskih akata i dogovorilo se o s o 15 drugih e, akata koji se tiču pranja novca, turizma, Europola, zaštite djece u kaznenom postupku te promicanja politika koje kao glavni cilj imaju solidarnost. Među ostalim usvojena je direktiva o fondu za solidarnost te paket mjera vezan uz proširenje koji također uključuje Albaniju, Srbiju i Crnu Goru. Promicala se transparentnost. A isto tako postignut je dogovor vezan o javnom objavljivanju nefinancijskih informacija za poduzeća. Gospodine predsjedniče, sada talijansko predsjedništvo preuzima kormilo. Želimo im sve najbolje i čestitamo grčkom predsjedništvu koje je zaista pokrenulo stvari za Europu. Jer rješenje za Europu jest e, daljnja gradnja na demokratskim temeljima, a ne populizam i euroskepticizam. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Kefalogijanis. E, u ime socijalista demokrata prednemač gospođi Kajli, izvolite. Agapite proedre ke prosipurgije tis Elados. I parataksi... Gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, naša vlada radila je zajednički i mislim da smo bili uspješni tijekom ovog predsjedništva gdje smo kao prioritete stavili podršku mladima, podršku nezaposlenima, otvaranje radnih mjesta i jačanje bankovne unije. Kao što je rekao predsjednik Barroso, to je nešto što je definitivno dobilo potporu država članica. Naučili smo svoje lekcije iz europskih izbora. Grčka je zatražila više Europe i širi Europski savez. Usprkos nekima od pogrešnih odabira do kojih je došlo. Prvenstveno se misli na strogu štednju koja je zapravo dala podstrek euroskepticizmu i e, radikalnoj desnici. Mislim da sada zaista moramo krenuti novim putem kako bismo mogli govoriti o uspjehu Europe kroz solidarnost. Grčka je zaista postigla mnogo toga uz velike žrtve grčkoga naroda sve to trebalo bi zapravo e, svima nama dati za razmišljanje. Mislim da moramo promicati zaštitu najslabijih e, i najranjivijih građana u Europi. Talijansko predsjedništvo sada preuzima palicu od grčkog predsjedništva i nadam se da će oni nastaviti s našim trudom i pokušati iznaći e, nov, fleksibilniji, osjetljiviji put za provedbu postignutih sporazuma. Također, nadamo se da će uspjeti riješiti e, određene poteškoće prekoračenja do kojih je došlo. Zato što izgleda da ne živimo uvijek ono što propovjedamo. Hvala. Hvala. Kolega Marija, su ime ECR, izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dragi kolege. Kao potpredsjednik ECR-a, želio bih naglasiti da je grčko predsjedništvo samo trag neuspjeha nisu postigli nikakve uspjehe, a posebice neuspjehe vezano uz politike koje smo pratili u e, moje zemlji, u Grčkoj. Politika koja se temeljila na memorandumu bacila je zemlju na koljena. Od svibnja 2010. godine do danas, gospodine predsjedniče, Grčka je preuzela 214 milijuna eura u kreditima. To je ogromna količina novca, više od 120% BDP-a. Zamislite samo s takvim iznosom novca grčko gospodarstvo je sasvim sigurno moglo ponovno stati na svoje noge ali kakva je stvarnost 1,5 milijuna nezaposlenosti, tisuće poduzeća zatvorilo vrata, tisuće samoubojstava, 40% pad u razini plaća, e, više od 50% ljudi živi ispod praga siromaštva, 120% BDP-a razina je zaduženosti. Socijalni fondovi su kolabirali 50 milijuna eura koristilo se da bi se spasilo grčke oligarhe koji su glavni e, vlasnici banaka. Dakle, Grčka je na neki način postala socijalnim grobljem zato što je e, premijer Samaras e, prihvatio politiku trojke. On je zapravo propustio priliku da iznese e, u raspravu sve one teme i sve one predmete kojima se Grčka zapravo bori već desetljećima. Mislim da su to ključne teme za financijsku situaciju u mojoj zemlji. Propustili ste priliku. Stojite ovdje pred Europskim parlamentom. Mi smo bili protiv trojke, a vi ste bili za trojku i propustili ste priliku da stanete na kraj mjerama stroge štednje. Vi ste to podržali kao klasični ekonomist tržišta. E, propustili ste priliku da pozovete gospodina Dragija i njegove e, kolege da zaista daju podršku grčkom stanovništvu. Grčko stanovništvo je pratilo 120% više cijenu za one obveznice koje su bile otkupljene. Dakle, uspjeh je izostao, a kada se radi o grčkom e, predsjedanju Europskom unijom, uspjeh je izostao i u tom pogledu. Hvala. U ime Ujedinjene ljevice sljedeći govornik je kolegica Sako Rafa. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolege, Nažalost, ugovor iz Lisabona je razvodnio ulogu predsjedništva, jer to zapravo znači da zemlja koja predsjeda Europskom unijom zapravo mora provoditi odluke koje su u prethodnom razdoblju donijeli tehnokrati, ljudi koji zapravo sjede u vladinim državnim tijelima. Dakle, uspjeh ili neuspjeh predsjedništva što je to? Govorili smo o sjajnim rezultatima, sjajnom ishodu i činjenicom da se e, gospodarstvom možda nije upravljalo na pravi način. Mislim da se to zapravo navelo kao najslabija karika. Međutim, grčko predsjedništvo zapravo je slijedilo politike štednje, a da pritom nije ništa učinilo usprkos svim pitanjima o kojima je trebalo postaviti pitanje zato što smo bili usred humanitarne krize u mojoj zemlji kao i u ostatku Europe. I to je zaista opasnost za, za cijelu Europu jer mi smo bili pilot u projekt u Grčkoj neka vrsta e, pokusnog kunića i vidjeli smo kako je to završilo. Imali smo prilike vidjeti dakle da je e, došlo do potkopavanja kolektivnog pregovaranja, ljudi su otpušteni kao tehnološki višak u sve većem broju, također smanjeni su državni izdaci na zdravstvo, došlo je do e, povećanja monopola i slično, a također moramo otplatiti taj ogroman dug koji je u potpunosti na svojim leđima iznio grčki narod. Primjerice, bankovna unija, fiskalna konsolidacija i sva ta pitanja, svi ti aspekti o kojima se danas govorilo bili su u samoj srži ovakvih odluka. Tijekom grčkog predsjedništva vidjeli smo također i još dva ekstremna pristupa. Vidjeli smo da se odluke donose e, u europskim institucijama a meni se čini da je to nešto što zaista dovodi u pitanje samu demokraciju. Pogledajmo situaciju u sirijskoj krizi i ukrajinskoj krizi. Gospodarski interesi onih koji su bili umješani u potpunosti su definirali politički pristup ovoj krizi. Stoga mislim da ovo predsjedništvo zaista je bilo prava katastrofa za grčki narod. Mislim da je bilo velika katastrofa za europski narod i mislim da je iznjedrilo rizike za budućnost Europske unije. Mislim da se moramo boriti kako se ne bi dogodilo da talijansko predsjedništvo ima iste rezultate kao grčko. Hvala. U ime zelenih Gospodin Gigold. Da, drage kolegice, dragi kolega, gospodine Samaras, gospodine predsjedniče, moram vas razočarati, ja nisam Grk i osjećam se dosta stranom, stranim u ovoj raspravi, no ipak bih htio naglasiti nekoliko stvari što se tiče posljednjih pola godine pod grčkim predsjedništvom. Kao prvo vam e, zahvaljujem na završetku nizu dosija koji su vrlo važni za stabilnost financijskih tržišta. Naravno, najprije završetak bankovne unije. Bankovna unija je najveći korak ka stabilizaciji financijskog sustava na razini Europske unije i u tom smislu smo doista učinili jedan važan korak za Europu. Sa dosta zabrinutošću gledam sada e, činjenicu da komisija detaljno radi na tome da u buduće e, fondovi za spašavanje budu financirani na nerazmjeran način od strane banaka, a ne uzimaju se u obzir tu e, ulagačke banke. Vrlo isto tako zabrinjavajuće da je grčko predsjedništvo htjelo se baviti eurozonom i produbiti eurozonu sa nizom mjera, a sve, on, sve one države koje su izvan Europske unije su izvan tih važnih planova. O temu smo sve raspravljali. Imali smo blueprint komisije, imali smo dokument od strane četiriju predsjednika. Ništa od toga se nije ostvarilo. Već smo se samo jednostavno orijentirali na politiku štednje, a nije se ništa dogodilo u okviru agresivnog e, konkurentskog natjecanja imamo previše nezaposlenosti, imamo premalo pravednosti e, pri e, javnom i privatnom sektoru i sada ponovno upravo raspravljamo o tome. Izbjegavanje poreza, utaja poreza, porezno laze, Tu grečko predsjedništvo nije dosta toga postiglo i nadam se da će tome biti drugačije u drugom dijelu godine. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime nezavisnih zastupnika gospodin Epitideos. Hvala. Predsjednik Barroso je već prije priznao da je Europa demokratičnija, da je solidnija. U staroj Grčkoj e, rodio se pojam demokracije i vjerojatno svi znate da suvremena Grčka danas kada grčki narod zapravo proživljava kroz e, posljedice memoranduma koji je postigla trojka koji je donio siromaštvo glad nezaposlenost veći broj oligarha u vladi i tako dalje to možda znači nešto drugo. Gospodin Samaras i gospodin Venizelos e, očito nisu ostvarili uspjeh u europskim izborima i mislim da su oni pogazili osnovna načela demokracije i pravde i mislim da je to u velikoj mjeri također utjecalo na čitav niz temeljnih načela u našem Ustavu. Drugim riječima, treća politička stranka, treća politička snaga u našoj zemlji, FCG, je zapravo gurnuta u stranu i njihov vođa i šest zastupnika završili su u zatvoru a da pritom nije bilo rečeno zbog čega je tome tako nisu mogli sudjelovati u političkim događajima to jednostavno nije prihvatljivo zato što u potpunosti narušava načela e, demokracije i slobode ono što se događalo tijekom grčkog predsjedništva zapravo ukazuje na to da se e, ide prema nedemokratskom pristupu mislim da je gospodin samaras trebao govoriti nedemokratskom pristupu svojoj

peto predsjedništvo Grčke, je li bilo uspjeh? S jedne strane, e, postignut je napredak vezano u zakonske akte koji se tiču socijalnih područja i tu je postignut određeni sporazum, uključujući i dogovor vezano uz jedinstveni sanacijski mehanizam, kao i poštovanje e, pomorskog prava. S druge strane, predsjedništvo se nije bavilo nekima od ključnih inicijativa koje je navelo kao svoje prioritete, primjerice nezaposlenost mladih to je nešto što zaista ima težak učinak e, i negativne posljedice u gospodarstvima koje su u krizi i očekuje se da solidarnost Europske unije zaživi u praksi. Zbog toga pozivam premijer da, premijera da zajedno sa nadolazećim talijanskim predsjedništvom radi na rješavanju e, tih problema. Nismo vidjeli nikakve e, konkretne inicijative vezano uz to Također mislim da niti pitanje e, GMO-a nije riješeno na adekvatan način. Što se pak tiče situacije krize u Ukrajini, e, predsjedništvo je zapravo bilo izvan e, događaja dok su ostale institucije bile e, prisutne na terenu. Što se tiče činjenice da je Grčka bila iskorištena kao pokusni kunić, e, bilo je rečeno da će se u Grčkoj isprobati neke stvari koje će se onda prenijeti na europsku razinu. Nismo vidjeli ništa od toga. Grčko predsjedništvo postiglo je određene rezultate, ali nije postiglo sve one rezultate koje si je zadalo u prioritetima. Hvala lijepa gospodin Kirkos. Gospodin Papadakis na jednu minutu εκπλήρωσε την αντιλαϊκή αποστολή που είχε αναλάβει προώθησε περαιτέρω την pa dakle nepopularna misija koju je predsjedništvo preuzelo je na kraju bila uspješna. Vidjeli smo nove udarce radnicima i radničkim pravima u Grčkoj i diljem Europe vidjeli smo novi ustupak kapitalu vezano uz bankovnu uniju. PASOK i Nova demokracija govorili su o strategiji i planiranju Europske unije i prva faza toga trebala je zapravo biti intervencija Europske unije i NATO-a koji su se trebali pojaviti u Ukrajini Pitanje strategije u Europi vezano prvenstveno uz vojnu intervenciju u Srednjoafričkoj republici također je promicalo određene sigurnosne kriterije koji inicijalno nisu dogovoreni. Što se pak tiče pomorske strategije, mislim da smo imali prilike vidjeti da je u razvoju te strategije i u ostalih strategija došlo je do novih napada na sama eh, prava Govornik je prekinut. Hvala vam. E, gospodin Kefalogijanis na jednu minutu, izvolite. Imam tri komentara koje bih želio iznijeti. Za početak želio bih podsjetiti kolege prvenstveno iz Grčke da smo u Strasburgu, da nismo u Ateni Mislim da bismo mogli potrošiti cijeli dan da pričamo o internim problemima Grčke, ali to se mora učiniti zasebno. Druga stvar koju želim reći je sljedeća. Sasvim je točno da prvi slogan koji smo imali u EPP-u za izbore je bio borba protiv eh, antipopulizma. Međutim, e, tako se trebamo boriti u Europskom parlamentu. Moramo pokušati progurati ideje Europske unije koje idu putem europske integracije. Treći komentar koji želim iznijeti je sljedeći. Rješenja za Europu zapravo se skrivaju u više Europe, u boljoj Europi, u proširenju. U proširenju i produbljivanju institucija. I to je naš cilj. A sada, ako dozvolite, gospodine predsjedniče, jedan komentar vezan uz krizu. Europa se s ovom krizom suočila u dramatičnim okolnostima, zato što nije imala adekvatne instrumente. Usporedite Europu sa Sjedinjenim američkim državama šest posto sjedinjenih američkih država odnosno njihovog bdp a zapravo se ulaže na e, nacionalnoj razini a samo jedan posto našeg u vrijeme krize novac se zapravo tiska u većem broju banaka. Mislim da se moramo vratiti europskoj viziji za više Europe, za jaču Europu, za dublju Europu kako bismo mogli promicati mir koji je uspostavljen tijekom proteklih 60 godina. I to je zapravo nešto što je proizašlo iz potpore demokraciji. Potpori demokracije i u južnim i u istočnim zemljama. Sada je vrijeme da promičemo europsku viziju i europsku integraciju. Hvala gospodine Kefialanis. A sada gospodin Liberacki. Tym dużym uwagą wysłuchałem słów i pana premiera Samarasa i pana przewodniczącego Barroso. Slušao sam premijera Samarasa i gospodina Barosa koji su zapravo rekli da je ova generacija učinila mnogo stvari koje su prije bile nezamislive. Međutim, to su ljudi koji su 50-godišnjaci ili stariji. Stvari koje ste danas spomenuli, postignuća o kojima ste govorili, nešto su o čemu se govorilo i prije nekoliko desetaka godina, ali današnji 25-godišnjaci, oni ne žele slušati o tim postignućima. Oni žele slušati o rješavanju problema, kao što je siromaštvo, nedostatak perspektive, nezaposlenost, i oni jednostavno kažu da na više ne vjeruju ovakvu Europsku uniju. Imamo novi parlament, imat ćemo novu komisiju i mislim da zapravo moramo ponovno pokrenuti Europu zato što će problemi zaostati i rasti. Hvala lijepa kolega Liberacki. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Kao prvo, gospodin Plenković ima riječ, izvolite.

Hvala lijepa, kolega Plenković. Kolega Mavrides je sljedeći govornik. Kolega Mavrides. Kolega Mavrides. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου. Hvala vam. Htio bih eh, sada isto tako ja čestitati e, grčkom e, predsjedniku vlade e, za njegove uspjehe koje je unatoč velikim poteškoćama postignuo. Naravno da ih je bilo dosta na ovom putu, ali nekoliko točaka bih htio naglasiti koji su povezani sa velikoj regiji na jugoistočnom sredozemlju. Tu ima sve više problema što se tiče sigurnosti, to je vezano isto tako i s problematiku s energetikom, a to se zapravo tiče cijele Europske unije. Ja stoga smatram da bi male države članice unutar Europske unije trebale moći računati na podršku Europske unije kako bismo mogli zadržati naša suverena prava. To znači da mi možemo iskoristiti naše isključiva gospodarska područja na korist naših građana i na korist cijele Europske unije. Na posljedku bih htio pozdraviti još jednu točku. E, put e, Turske ka Europskoj uniji ne može se nastaviti ako ona ne poštuje načela Europske unije. Hvala, kolegica Tjeru Habus. Hvala gospodine premijeru. Tijekom grčkog predsjedništva je turski ministar vanjskih poslova u e, vijeću o pridruživanju e, na sastanku koji se držao u Turskoj predočio ministru Venizelisu tekst e, sa 60 stranica u kojem je stajalo da država članica Cipra kao država članica Europske unije ne postoji da je ona dakle klinički mrtva. Kakva je bila reakcija Europske unije naspram tog dokumenta koji se odnose na jednu državu članicu i koju se tu proglasilo kliničkim mrtvom od strane države koja je zatražila članstvo Europske unije? Kako je grčko predsjedništvo reagiralo na to kada je Turska uskratila bilo koje pravo koje se traži da se ciparska viza ne smatraju valjanim za sve one koji žele sa putovnicom putovati u Tursku. Hvala kolegice, slijedi kolega Denanu. Ja, kolegi Denanu. Kolega Denanu. Okay, möchte nicht sprechen. U redu, on se ne javlja za riječ. Zatim kolegica Galpelc. Hvala vam lijepa, predsjedniče. Gospodine premijeru, kao prvo bih e, htjela pohvaliti vas i predsjedništvo za vaš rad. Čini mi se da ste se u vašem radu sredotočili na gospodarski rast, na konkurentnost, na stvaranje radnih mjesta i mislim da je to bio pravi pristup. Naravno, to su i najvažnije zadaće za Europsku uniju u budućnosti. Čini mi se da ste postigli nekoliko uspjeha na svim tim područjima, imali ste oko četiri mjeseca koje ste posvetili zakonodavnom radu i mislim da možete biti ponosni na ono što ste postigli u tom e, vremenskom razdoblju. Htjela bih e, naglasiti jednu od važnih e, točaka, to je borba protiv nezaposlenosti mladih. Moramo se boriti protiv tog fenomena, moramo povećati mogućnosti mladih i tu je inicijativa protiv nezaposlenosti mladih vrlo važna. Kao drugo treba naglasiti isto i uča na bankovnoj uniji na kojoj još trebamo raditi. Imamo i nekoliko dosija koji su još otvorena i gdje nažalost niste postigli onoliko napretka koliko ste mogli postići. Naprimjer, što se tiče jedinstvenog tržišta i sličnih problema, no sve u svemu mislim da je vaš rad bio vrlo zadovoljavajući, stoga vam želim na njemu čestitati. Hvala. Hvala kolegice Galpels. Kolega Denanu se ipak javlja za riječ. Da, nisam zatražio riječ, ali budući da ste mi ju udjelili, rado ću je prihvatiti kako bih kao prvo izrazio svoju solidarnost eh, sa grčkim narodom koje dobro poznajem jer sam eh, putovao u tu zemlju, želim reći da su Greci bili iznimno hrabri, da su prošli kroz vrlo teško razdoblje i htio bih e, pozdraviti njihovu, njihov kapacitet da e, ostanu čvrsti, da ostanu u Europi, da ostanu zainteresirani za Europu i htio sam reći koliko je važno da europski narodi osjećaju solidarnost sa drugima i sa svima nama. Hvala. Hvala lijepa kolega Denano. Kolegica Jaslovljecka je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine premijeru, htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim grčkom predsjedništvu na izvjesnom poslu koji ste obavili, prije svega kada ste radili na jednom od najtežih dosija, tu govorim o izaslanim radnicima i direktivi o tome. To je bila zadnja direktiva koju ste zaključili pod vašim predsjedništvom i naravno mi smo imali dodatnih problema zbog izborne kampanje za Europski parlament pri radu na tom dosijeu. Vaši predstavnici u pregovorima su bili vrlo dobri, te smo uspjeli ostaviti Pandorinu kutiju zatvorenom i stoga vam još jednom želim zahvaliti i htjela bih vas zamoliti da vašem pregovaračkom timu isto tako prosjedite ove, ove zahvale, bili ste odgovorni, bili ste povjerljivi, imali ste e, vrlo dobar pristup, još jednom vam zahvaljujem i e, mislim da je vrlo bitno imati povjerenje i pouzdanje pri implementaciji ove direktive i nadam se da će ovo doista se dogoditi vrlo uspješno. Hvala vam kolegica Jazljubljecka, kolegica Kosta je sljedeći govornik presidente e voglio riconoscere alla eh, presenza di. hvala vam gospodine želim čestitati predsjedništvu ono je radilo u vrlo teškim uvjetima i mislim da s time otvaramo jednu novu sezonu što se tiče euromediteranske politike jer e, smo postigli mnogo napretka upravo u toj politici. Zahvaljujući vašim aktivnostima stavili ste naglasak na činjenicu da ako Europska unija ne bude imala euromediteransku politiku i ako nemamo solidniju i e, politiku imigracije koja više poštuje ljudska prava da nećemo moći ostvariti zajednički napredak. Imali smo i zadnje priopćenje od strane vijeća i komisije što se tiče kulture. Nadam se da će kultura biti isto tako jedno područje na koje će talijansko predsjedništvo staviti poseban naglasak. Doista se nadam da će se to dogoditi, to će naglasiti e, e, pejzaž na području, područja kulture koji je povezan i sa kulturnim turizmom, koji je povezan sa gospodarstvom, koji se tiče isto tako i održivosti e, kulture, a ne samo održivosti socijalne i gospodarske politike. To je nešto što je već inicirano pod belgijskim predsjedništvom 2010. godine i tada smo naglasili da postoje neke manjkavosti u okviru strategije za Europu do 2020. godine i nadam se da ćete to uzeti u obzir i da će također talijansko predsjedništvo uzeti obzir. Hvala. Sljedeći govornik, mikrofon vas molim. Excuse me, I'm a very new one. Ispričavam se, ja sam novi zastupnik. Gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, grečko predsjedništvo je jasno pokazalo da može ostvariti uspjeh, no ne smijemo zanemariti da nam je potrebna podrška. Jer grčka vlada, vlada koja kao većinsku stranku ima neodemokratiju, to je moja stranka, ona je pokrenula mnoge inicijative, radi se na primjer i o denacionalizaciji e, električne mreže, to je nešto protiv čega su se e, ljevičari usprotivili. Moram reći da nam je potrebna široka podrška, da nam je potrebna isto tako i garancija da će se grčki dug doista smanjiti, da će se doista smanjiti. Stres testove u bankama koje će sada ostvariti Europska središnja banka moraju biti provedeni sa jednakim kriterijima za sve. Hvala kolegica Spiraki. Kolega Kriso bonus je sljedeći govornik. Hvala vam. U praksi je grčko predsjedništvo doista pokazalo da su vjerni politici europske elite. Vi ste i na europskoj razini nastavili voditi tu politiku, istu politiku koju, ste, koju vodite i na grčkoj razini i pritom slijedite uputstva trojke. To je politika koja ne samo da ne može ostvariti pozitivne rezultate za Europu, to je isto tako i politika koja je stvorila bankovnu uniju, vi to sada prodavate kao neku vrstu uspjeha, no na posljedku je to zapravo dovelo do pada povjerenja u banke u onim najudaljenim regijama unutar Europske unije i općenito rečeno je to politika koja dugoročno može dovesti do raspada Europske unije, do e, zaokreta od sadašnjeg puta europske integracije. Jer potrebna nam je drugačija Europa, Europa naroda, ne Europa kapitala kojim, kojoj vi e, služite. Hvala vam kolega Krisogonos na završetku ovog spontanog javna za riječ. Riječ predajem kolegi Stiljanidisu. Izvolite. Hvala Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Htio bih e, se prije svega na jednu točku. Grčko predsjedništvo je uspjelo ostvariti upravo ono najvažnije što su predstavili, dakle bankovna unija, odnosi koji su uređeni između poslodavaca i zaposlenika i to u trenutku kada se ta država nalazila u vrlo teškom razdoblju i u razdoblju pred izbore. Mislim da je grčka vlada jasno pokazala da se može suprotstaviti e, laicizmu i mislim da ima još jedan dodatni uspjeh kojim je zabilježila. Ako mi nastavimo sa reformama kako bi stvorili drugačiju Europu, Europu integracije, onda to znači da se moramo na stabilan način supostaviti ovakvim rasističnim strujama. Hvala lijepa i e, hvala vam na vašem radu, e, gospodine premijeru. Hvala vam kolega. Završavamo sa spontanim javnim za riječ. Kolega e, povjerenik Šefčović e, ima riječ u ime komisije. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dragi gospodine premijeru, kada smo posjetili Grčku na početku vašeg predsjedništva, vi ste naglasili koliko će to predsjedništvo biti važno za Europu, ali isto tako i za vašu državu. Nazvali ste to comeback predsjedništvom i mislim da se danas možemo svi složiti da je taj comeback bio doista uspješan. Vaša država se vratila na financijsko tržište, vratila se na put gospodarskog rasta, ostvarili se strukturni, e, strukturni e, suficit u vašem proračunu nakon e, mnogo neuspjelih godina i u ime komisije želim doista naglasiti koliko smo sjećali napor od vašeg tima da iskoristite svaku pojedinu minutu prije prekida rada parlamenta kako bi se završili rad na zakonodavnim dokumentima koji će Europu učiniti e, boljom i koja će imati s time bolje alate. Ne mogu se složiti sa nekim komentarima koje sam čula danas e, da na primjer predsjedništvo nije bitno to nije istina. Predsjedništvo presjeda devet od deset strukturnih e, konstrukcija vijeća, presjedaju više od stotinama radnih skupina i znam e, da daju osobni angažman, osobni napor i da je to vrlo bitno ako želimo postići ikakav uspjeh na kraju jednog predsjedništva u tom smislu želim zahvaliti gospodinu Korkulasu, vašem ministru, vašem stalnom predstavniku, vašem eh, glavnom tajniku koji sjedi do vas i svim slučacima s kojima smo toliko usko surađivali jer je to bio vrlo dobar tim, imali smo kolektivni napad koji je donio vrlo impresivne rezultate. Nekoliko zastupnika se osvrnulo na važnost eh, bankovne unije i akt vezano za jedinstveno tržište broj 1 ili 2, direktiva o izaslanim radnicima, cijeli paket e, koji se tiče modernizacije uprave u Europi putem e, elektroničke, e, elektroničke administracije i tako dalje. Sustav liberalizacije viza, svi oni koraci koji su postignuti na području proširenja, sve je to postignuto zahvaljujući vašem timu, zahvaljujući dobroj suradnji s ovim parlamentom zahvaljujući Europskoj komisiji i ja bih e, samo na posljedku želio vam osobno zahvaliti na tome što ste dobro pripremali vijeće za opće poslove, Europsko vijeće i što ste završili ovaj važan dosije vezan uz političke stranke koji će biti vrlo važan za sljedeće izbor za Europski parlament. Vaše predsjedništvo je došlo u jednom ključnom trenutku za Grčku, ali i za Europu Mislim da sada možemo reći, dakle šest mjeseci nakon početka vašeg predsjedništva, da smo uspjeli e, staviti lopu na zdravije, sigurnije temelje. I želim zahvaliti vašoj državi, želim zahvaliti vašim građanima, želim čestitati vama i želim e, zaželjeti sve najbolje vaše države, vašim građanima na ovom putu e, ka gospodarskom oporavku. Hvala vam lijepa, gospodine Prvniče Ševčović, Sada e, gospodin premijer Samaras e, u ime vijeća, izvolite. Ja bih htio zahvaliti uvaženim zastupnicima na pozitivnim komentarima koji su se osvrtali na grčko predsjedništvo, prije svega što se tiče e, Europske strategije za pomorsku sigurnost, koja, moram reći, uključuje i pomorske zone i poštivanje međunarodnog prava mora. Također želim zahvaliti kolegama koji su govorili o rješenjima koje smo našli e, za manjkavosti u e, europskoj strukturi koji su postojali prije. Uvjeren sam, kao što je to jedan kolega rekao, da smo doista naglas... E, jedan kolega rekao da smo više naglasili ključku na Europu. Ja mislim da su neki uspjesi doista važni. E, kada je 2010. godina izbila grčka kriza, mi nismo imali nikakve alate s kojima bi se suočili protiv toga, nismo imali ništa, nismo imali SM, nismo imali e, SRM, nismo imali e, SRF, ništa. A mislim da smo sada bolje pripremljeni da predvidimo slične krize prije nego što se one dogode ili da se suočimo s njima ako stvarno do njih dođe. Mislim da bih rekao da kada bismo sada mogli promijeniti naš, naš putokaz eh, prije krize, da bi svi učinili nešto drugačije. Ja sam bio jedan od onih koji su kritizirali eh, taj politički miks od samog početka, no moje osobno mišljenje kao premijer moje države nakon uh, srpnja 2010. godine nije bio nakon srpnja 2012. godine nije bio taj da kritiziram taj politički miks um, niti jedan e, savršen put e, e, ka oduživanju, već da naučimo iz prošlosti i da uvidimo strukturne probleme. Mi smo promijenili ono što smo mogli promijeniti, probili smo ono što je trebalo provesti i na posljedku smo ostvarili rezultate. To nije bilo lako i nije bilo bezbolno. Ostvarili smo, dragi prijatelji, najveći, najveće fiskalno prilagođavanje ikad. Smanjili smo značajno BDP. Proizveli smo primani suficit godinu dana prije, prije završetka našeg programa. Puno prije smo ponovno došli na financijska tržišta nego što je itko to mogao zamisliti samo prije šest mjeseca. I zbog ovih oštih mjera politika štednje mi smo preokrenuli fenomen eh, i trendu na području nezaposlenosti koji sada opada. Mi se vraćamo oporavku, a prognoze za jak eh, gospodarski rast u idućoj godini je sada tu. Da, Grci su mnogo propatili i da, eh, moj narod i dalje pati. To je prvi put, to je najvažnije i svaki put kada E, sam se suočio s nekim e, od važnih e, čelnika, ja sam to govorio, ali sada će biti drugačije. U četiri godine bit će drugačije, mislim da će to biti samo jedna loša uspomena. Recimo uzmite za primjer Argentinu, vrlo bogatu zemlju koja je bankretirala 2002. godine, a 12 godina kasnije, danas, oni se dalje nalaze u krizi, ponovno su na rubu kolapsa, mnogo više pate i to je ono što mi nismo htjeli da se dogodi u Grčkoj. Morali smo to učiniti sa određenim sa određenom suradnjom sa grčkim narodom i sa dobrim radom moje vlade. Postoje neki koji ne žele da se ništa ne promijeni u Grčkoj. Neki dalje rade sve kako bi blokirali promjene, kako bi eh, blokirali projekte za privatizaciju, kako bi zastrašili ulagače, kako bi zadržali državu u ovoj mizeriji u kojoj se sada nalazi. Neki koriste grčku krizu kao izgovor da napustimo eurozonu ili koriste e, slabosti u arhitekturalnoj strukturi Europske unije kako bi e, općenito podarivali Europsku uniju. Mi im to nismo dozvolili i mi smo vrlo ponosni na to jer se stvari sada doista poboljšavaju u Grčkoj mi izlazimo iz najgore krize koju smo imali u proteklih nekoliko desetljeća. I želio bih odgovoriti nekim e, zastupnicima Europskog parlamenta. Ne moram se ispričavati ekstremistima ili populistima bilo koje vrste. Ja samo služim e, interesima svoje države. Ne želim i ne moram se ispričavati onima koji ne žele nikakve promjene, koji su pokušali, kao što sam rekao, blokirati ulaganja, E, ulagače i mislim da to nije dostojno moje zemlje, da nije dostojno nijedne države da živi na posuđenom novcu. Mi smo stavili kraj tom e, postupku i mislim da u tom smislu služimo najboljem interesu moje zemlje. Sada nešto što sam čuo ranije, da se na to osvrnem. Grčka je demokracija, a demokracija znači da se progone aktivnosti, ne uverenja članovi Zlatne Zore progoni nezavisno sudstvo zato što su bili uključeni u razna kaznena djela. Mi jako poštujemo pravo i zakon. Bez prava i zakona ne može postojati nikakva demokracija. Zlatna Zora je označena kao kriminalna organizacija zato što je uključena u određene, određena djela. Grčka je patila prije 70 godina pod okupacijom nacista, to su bili najgori tirani koje je Grčka ikad poznavala, njihovi e, obožavatelji, njihovi e, pobojnici su potpuno neprihvatljivi, no moram reći da se članovi Zlatne Zore progone za ono što rade, a ne za ono što smatraju. Njih progoni sudstvo, a ne vlada i to je i onaj način na koji bi se to trebalo odvijati u bilo kojoj demokraciji na svijetu. Dopustite mi da dodam da se osvrnuo na još nešto što sam čuo, netko se osvrnuo na genetske modificirane organizme, nije imao dobru informaciju. Mi smo vrlo ponosni što sada po prvi put e, svaka država članica ima pravo unilateralno zabraniti genetske modificirane organizme kao što je to prije dva mjeseca odlučilo Vijeće za opće poslove i Vijeće za e, okoliš. Još jedna točka, gospodine predsjedniče. Što se tiče krize u Ukrajini, e, Grško predsjedništvo je u uskoj suradnji sa e, Europskom službom za vanjsko djelovanje krenulo jednim dvostranim putem, s jedne strane putem dijaloga, s, s druge strane putem sankcija ukoliko je to potrebno. I želim reći da smo u e, konstantnoj suradnji sa talijanskim predsjedništvom za idući semestar koje ja smatram da mora biti, da bi trebalo biti vrlo uspješno. Još jednom vam zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine premijeru. Mi smo sada došli do kraja naše rasprave. Prekidamo sastanak do 13 sati kada ćemo glasovati o kvestorima.